Otvaram ponovno sjednicu. Zapisnik e, jučerašnje sjednice je sada dostupan. Imate li kakovih komentara? To nije slučaj. Onda ga usvajamo. E, gospodo, naš